a ako nemate komentara možemo usvojiti dnevni red bez e, ikakvih e, izmjena. Evo, sada slijedi moje priopćenje koje je postupovne prirode. Kao što znate, suradnja naših dvaju odbora je na osnovi članka 55. E, dakle, o 55. E, da, rekli ste 54, 55, možete vi 55, mi 56, u glavnom prosjeku članka 55. a to je suradnja kad se radi o, izvješćima na vlastu inicijativu. I još e, par informacija. Kao što znate, naša suradnja je do sada bila vrlo dobra. Gospođa Ford i dva s e, Druga su izvjestitelja, gospođa Vilkunen i gospodin Žuven, e, su e, radili, međutim danas nažalost on nije među nama jer je on u Francuskoj vrlo aktivan u politici, a jučer su se održavali izbori pa danas ne može biti s nama. Dakle, danas ćemo raspravljati o amandmanima. Uroženo je 462 amandmana. kad smo im 18. svibnja u Strasburu imat ćemo zajednički sastanak obaju odbora na kojem će se glasati. Prema tome, na kraju napornog rada bit ćemo spremni da sljedeći puta glasamo. Nakon toga ćemo govoriti o e, internetskim platformama su izvjestitelji gospođa Virkunen i gospodin Žuven. Zamolit ću gospođu Vicky Ford da vi date par uvodnih napomena. Hvala vam, ali mislim da možemo jednostavno e, pređi na samo izlaganje. Naime, jako puno se već na tu temi radilo. Ja ću dati par komentara kad dođe za mene red poslije. Sada neke izvjestitelji imaju riječ. Hvala. Najprije kao i obično izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, a nakon toga će e, bilo koji član jednog od naša dva odbora moći e, se javiti. Za početak dajem riječ gospođi Virkunen koja je izvjestiteljica u ime odbora ITRE, ali vjerujem da ćete vi možda reći par riječi u imenu gospodina Žuvena, a pa da će gospodin Švab govoriti u njegovo ime. Hvala. Hvala lijepa, e, gospodin predsjedniče, gospođo predsjednice. Kao što je rekao predsjednik Buze, gospodin Žuven, moj suvije izvjestitelj, danas nije mogao doći na ovaj sastanak. Međutim, e, prethodnih tjedana smo jako dobro i puno surađivali o našem izvješću o internetskim platformama. Kao što smo već čuli, uloženo je 462 amandmana. Zahvaljujem se svim članovima naša dva odbora. Bili ste vrlo aktivni i e, gotovo svi amandmani su e, bili vrlo pozitivni, govorili o pozitivnim stranama internetskih platformi, o novim poslovnim mogućnostima i novim poslovnim modelima. Uglavnom, e, govorilo se o tome koliko će to biti dobro za evropsku gospodarstvo. Međutim, ti amandmani bavili su se i nekim izazovima o kojima smo govorili na prethodnim sastancima. I do sada mi se čini da je najsloženija tema odgovornost. Naime, postoji već direktiva o e, trgovini na internetu gdje je većina E, toga pokrivena. Međutim, neke nove teme kao što su lažne vijesti, govor mržnje, su još uvijek one gdje se mnogo toga mora pojasniti. Sloboda govora <clears throat> je za nas vrlo važna. Ne želimo da na internetu e, bude cenzure. Međutim, s druge strane, platforme također moraju biti odgovorne za sadržaj i prema tome moramo tu naći pravu mjeru. Vjerujem da ćemo o tome raspravljati sljedećih dana s kolegama koji su izvjestitelji u sjeni jer oni imaju različita mišljenja o tome. I naša dva odbora o tome misle različito. načinili smo 36 e, kompromisnih e, amandmana. Pripremili smo još nekih 10 uskoro u svakom slučaju želim se zahvaliti svim klubovima koji su vrlo dobro radili. Uvijek ima puno posla kada dva različita odbora surađuju i to zahtjeva puno više koordiniranja i unutar samih klubova zastupnika i unutar e, pojedinih odbora, a naravno e, i vremenski Eh, se rokovi moraju poštovati. U svakom slučaju pokušat ćemo sve završiti na vrijeme i eh, trudit ćemo se da to izvješće bude što je najbolje moguće. Hvala svim kolegama koji su uložili amandmane. Zahvaljujući eh, vašim amandmanima izvješće će sigurno biti dobro. Radit ćemo dakle sa svim ovim kompromisima kako bismo zaista e, našli e, pravo e, rješenje. 18. svibnja ćemo glasati u Strasburu i to znači da imamo još nekoliko tjedna pred nama, radit ćemo i dalje, surađivati u različitim klubovima i sada možemo dakle, prijeći na raspravu. Hvala. Sada kolega Švab umjesto kolege Žuvena u ime e, u ime dakle, e, odbora IMKO. Hvala lijepa. Ja sam primio komentare kolege Filipa Žuvena koji danas ne može biti s nama zato što su se jučer u Francuskoj održali izbori. E, I sede njegovi komentari. Najprije kolega Žuven čestita svima i zahvaljuje se na suradnji, kao što je rekla i kolegica Verkunen. Pred nama je sad traženje kompromisnih amandmana. E, mnoga kompromisna rješenja nisu još nađena, iako u velikoj većini jest moguće naći kompromis. Glavna pitanja e, koja, e, o kojima govori Filip Šuven e, su ona o ključnim pitanjima, to je definiranje platformi. Jesu li nam platforme potrebne i ako jesu, kako ih postići? Drugo, treba li postojati režim odgovornosti platformi koje su sada podvrgnute direktivi u elektronskoj trgovini? Treće, kako omogućiti bolju zaštitu potrošača i kako se može više jamčiti transparentnost i pravna izvjesnost za sve aktivnosti putem interneta. Nadalje, kako naći jedan dobar okvir, zakonski okvir, kako bi imali pravu mješavinu zakona, propisa i autoregulative i dakle kako stvoriti jednake uvjete za sve i izbjeći nelojalne prakse prema potrošačima i prema tvrtkama koje koriste te platforme. Ta pitanja nalaze su sve na početku prijedloga Europske komisije Europska komisija će 10. svibnja već predstaviti zaključke koje će do kojih sama dolazi. Prema tome stvarno je vrijeme da Europski parlament blagovremeno da svoje komentare. Kao što je upravo rekla kolegica Virkunen, Filip Žuven eh, traži da Europski parlament ima jasne stavove koje će se uskladiti s prijedlogom Europske komisije. Prijedlozi moraju biti praktični, fleksibilni i korisni za e, poduzeća, ali istovremeno moraju omogućiti da se europski zakoni na taj način poštuju, da ih poštuju svi. Hvala. Hvala e, e, i predstavnici ITRA i predstavniku IMKO. A sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije izvjestitelj ime socijalista i demokratka iz jednog pa iz drugog odbora. Jose Blanco Lopez najprije. Hvala lijepa. I ja ću govoriti u ime kolege iz IMKA Serhija Gutjeresa dakle i u njegovo ime. E, prije svega, želim naglasiti ono što je već rečeno prilikom prve razmjene mišljenja o ovom prijedlogu izvješća. Početni dokument bio je dobar, međutim jedna ozbiljna stvar je nedostajala, to je socijalna dimenzija koja zaista nije bila. Ako čitate izvješće, doći ćete do zaključka E, da se te platforme održavaju, da ih održavaju određeni e, radnici i da se ljudi na taj način e, ne mogu stupiti međusobno u kontakt putem tih platforme i e, usluga koje pružaju treće strane. Sve usluge e, koje dakle pružaju treće strane i koje omogućavaju da se daju usluge i e, to je pokriveno paragrafom sedmim. Socijalisti imaju neke prioritete koji bi se mogli svesti na četiri e, skupine. Prvo, potreba da se zakoni donose. Ako e, se pozabavimo amandmanima iz različitih klubova, Sada raspravljamo o kompromisnim amandmanima i u osnovi se suprotstavljaju dva argumenta. S jedne strane su oni koji smatraju da sadašnje, da su platforme putem interneta već e, pokrivene postojećim zakonskim propisima, dok drugi smatraju da to nije tako. Naročito socijalisti smatraju da postoje neke sive zone. U parlamentu smo raspravljali s različitim stručnjacima i s predstavnicima komisije na radnoj skupini o digitalnoj i E, o digitalnim aspektima smo također imali saslušanje i govorili smo o načinu na koje u današnje vrijeme funkcioniraju te platforme. Moj klub smatra da samo regulativa neće omogućiti da se e, nadomjeste one manjkavosti koji postoje i nećemo moći izbjeći e, socijalni dumping na internetu. Mnogo toga još nije sasvim jasno i treba pojasniti koje se to pravni propisi promjenjuju. To je potrebno kako bismo sve to napravili na jedan održiv način, naročito u socijalnom aspektu toga. Trebamo dakle tražiti da komisija da i socijalnu definiciju internetskih platformi i, e, jer e, postoje e, virtualne usluge, ali postoje i fizičke usluge, tu su još i posrednici i moramo lučiti između komercijalnih i nekomercijalnih platformi. Što se pak tiče imko na ovaj se način e, razvijaju mnoge nestandardni oblici poslovanja. I to zahvaljujući ovakvim platformama. Prema tome, radnici moraju imati dobre uvjete rada. A sada se prekomjerno žele koristiti ovdje E, samozaposlenim ili e, slobodne profesije, dakle netko koji je neovisan. To se u prevelikoj mjeri ovdje koristi. Sve to je vezano i za e, tržište rada, digitalno tržište rada. A isto tako aspekti inovacije i edukacije su također bitni ako Europska unija želi biti uspješna na svjetskim tržištima. I za kraj socijalisti smatraju da se svemu ovome treba pridodati i aspekti poreza. Oporezivanje bi se trebalo primjenjivati na isti način kako se primjenjuje za druge tvrtke. Sasvim svejedno pružaju li one usluge putem interneta ili ne. Važno je da internetske tvrtke plaćaju e, porez tamo gdje ga ostvaruju. Socijalisti smatraju da, su neke platforme e, i puno aktivnije u svom radu, a nisu samo posrednici. I stoga smo načinili prijedlog kojim želimo stvoriti brzi proces e, kojem e, će se skinuti s interneta oni koji krše pravila. I imamo još i e, puno, puno drugih prijedloga. Prosti gospodin predsjedniče, dajte mi još minutu jer ja govorim u ime mog kolege također. Amandman je. E, u određenim amandmanima tražimo dakle e, da e, se nađu načini i alati kojim će se sprečavati širenje dakle, širenje lažnih vijesti. A sada u ime ECR-a dva izvjestelja. Najprije Daniel Dalton. Ja ću govoriti i u moje ime i u ime gospođe Van Bosio, Dakle, molim šest minuta. U redu. Kao što smo rekli i ja i Aneline, mi smatramo da je ovo pozitivno izvješće o jednom području e, ekonomije koje se jako širi. E, moramo gledati gdje se e, zakonodavstvo i propisi dobro primjenjuju, ali ne slažemo se da se radi o novim poslovnim modelima za koje trebaju novi zakoni. Također se ne slažemo da je konkurencija nepoštena jer mnoge su tvrtke uspjele bez obzira na to što su neki tvrde da to pravila nisu u redu i ne vidim što s ovim ima socijalni dumping. Jer e, internet je jako demokratizirao e, mnogo toga i tu e, tu su mnogi zaista dobili jako mnoge mogućnosti. Cijela ta gig ekonomija je nešto što je pozitivno i ljudi više se ne moraju brinuti da budu preko cijelog dana na poslu, mogu ljudi sami organizirati svoje živote. I e, neki ljudi koji nisu imali puno čega ranije, koji nisu zarađivali za život, sada zarađuju. E, to su e, oni koji imaju programe na YouTube i mnogi drugi. To je sve skupa pozitivno. Što se tiče definicija tih platformi, e, čini nam se da nije potrebno da mi smo trebali definirati posebno platforme, one bi se morale definirati na način na koji to jesu i uopće nije bitno e, da se definira što je, a što nije platforma. I slažemo se s kolegama da je dobro E, da postoje platforme u Europi, europske platforme, ali ne smije imati protekcionističke mjere jer e, moramo znati da one tvrtke koje sada dobro posluju u Europi nisu vrlo često europske tvrtke. Trebamo dakle omogućiti da to bude pozitivno i za potrošače, a sve platforme moraju se podvrgavati europskim pravilima. Što se tiče posrednika, to je vrlo važno za zaštite otvorenosti interneta, za pravnu izvjesnost i za mnogo toga drugog, za inovacije koje moraju biti moguće i u budućnosti. U e, samom prijedlogu izvješća ima mnogo pozitivnog. Ima amandmana koji govore o tome povjerenjima koje ga imaju, ali ono što je jako dobro oko digitalne ekonomije, a isto tako i ekonomije dijeljenja, da jednostavno kada potrošači iskube povjerenje, onda ta platforma jednostavno e, neće moći više poslovati. Dakle, tu potrošači e, upravljaju situacijom. E, vrlo je važno uspostaviti i suradnju sa mnogim trgovinskim partnerima u svijetu kako bi Europa mogla postati i centar za ovakve platforme. E, želim se zahvaliti i jednom i drugom izvjestitelju koji su dobro radili, dali nam tekst na kojem možemo dobro surađivati. E, jasno je da je pred nama još dosta posla, ali uvjeren sam da ćemo ga uspjeti u sljedećih nekoliko tjedana ostvariti. Hvala najljepša novim komentarima u ime kluba ALDE. i oba odbora. E, gospođa Kaja Kalas, izvolite. Hvala. Da, ja ću govoriti u ime oba izvjestitelja u sjeni, pa vas molim da mi također dodijelite šest minuta. Znam da ste vrlo strogi po tom pitanju. Najprije se želim zahvaliti izvjestiteljima na obavljenom radu i uloženom trudu u ovo izvješće i kompromise koje smo sada svi dobili i na kojima svi radimo. Mislim na ovim kompromisnim prijedlozima ima dosta pozitivnog i da smo shvatili da su internetske platforme dobre i za potrošače i e, tvrtke. Također trebamo vidjeti kakve će biti odnosi među tvrtkama kroz internetske platforme i vidjeti sva sve slučajeve e, naknada koje se naplaćuju u ovim situacijama što je jako bitno za e, mikro i mala poduzeća koja žele na ovaj način razviti svoj poslovni model. Također imamo neke razlike u više kompromisnih predloga. Najprije što se tiče Aldeja trebamo vidjeti e, kako će se ovo sve primjenjivati prije nego što sagledamo izmjene, zakonodavne izmjene. Mi bismo htjeli da se ovo izvješće tiče samo novog zakonodavstva gdje su već utvrđeni problemi koji se moraju riješiti. Drugo, ne mislimo da postoji problem sa e, propisima o konkurentnosti. Mislimo da bi glavna uprava za konkurentnost trebala zajamčiti da se na ovaj način razvijaju novi oblici e, poslovnih modela u skladu s razvojem digitalnog tržišta i nove digitalne ere, vidjeti koji će to utjecaj imati na podatke i na koji način možemo brže donijeti odluke. Ali ne vjerujem da trebamo ponovno e, razmatrati cijelo zakonodavstvo glede konkurentnosti. E, najveći problem s ovim izvješćem je odgovornost internetskih e, platforme. Tu postoje platforme koje koriste, na primjer, e, iste pojmove i e, ti pojmovi se ponavljaju u izvješću, pa nije sasvim jasno što mi tražimo zapravo od komisije. Mi tražimo da e, tvrtke koje su nositelji autorskih prava da preuzmu odgovornost za korištenje internetskih platformi i poštivanje temeljnih prava potrošača. A to nije mala stvar. Ovdje govorimo o slobodi izražavanju i zaštiti podataka podataka. Zatim, kakav sadržaj želimo odobriti na internetskim platformama i za što tvrtke trebaju biti odgovorne. E, trebamo vidjeti koji e, podaci mogu naškoditi potrošačima ili koji podaci nisu prikladni e, kao internetski e, sadržaj. E, mi koji se nalazimo u političkim sferama vrlo dobro znamo da određeni komentari koji se pojavljaju na internetu e, mogu nam naškoditi, ali trebamo se zapitati tko će odlučivati o tome što je prikladno, a što nije i na koji način preuzeti odgovornost za sadržaj na internetskim platformama, naročito to onaj sadržaj e, za koji se ne zna tko ga je e, tu e, donio. Kako bismo spriječili ovaj neprikladan sadržaj za pojavljivanje na internetu mora postojati način za borbu protiv toga, to mora biti sasvim jasno naznačeno, moramo naznačiti kakav sadržaj želimo odobriti i kako E, spriječiti one koji su već prekršili e, zakon da se ponovno pojavljuju na internetu, odnosno da koriste ove internetske platforme. Tu trebamo se osloniti na zakonodavstvo o zaštiti podataka pojedinaca i drugo osloniti se na direktivu koja se govori o cenzuriranju sadržaja na interneta E, i također treba se uzeti u obzir što se smatra ironijom na internetu, što se smatra uvredljivim sadržajem i tako dalje. Amerikanci, Rusi i Kinezi e, su također se e, zapitali zašto se od neevropskih tvrtki traži da razmotre ponovno svoje sadržaj i zašto tu ne postoje nikakve zaštitne mjere. U tom smislu tražimo od komisije da kod da šifriraju određeni e, sadržaj za tvrtke, da bi tu postojala veća pravna sigurnost, kako za tvrtke, tako i potrošače, ali istovremeno da se ne poduzimaju mjere koje će spriječiti dobru primjenu odredbi iz direktive za elektronsku trgovinu. Hvala. Gospodin Raymond u ime zelenih e, za odbor ITRE. E, zapravo, gospođa Julija Reda će govoriti u naše ime. Thank you, Chair. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Kao što je moj kolega to upravo rekao, ja ću govoriti u ime oba odbora. Najprije se želim zahvaliti izvjestiteljima na drugom dijelu amandmana. Ovaj, ova druga verzija amandmana je verzija s kojom se više možemo složiti, no ipak postoji još dosta otvorenih pitanja na koje se moramo osvrnuti. U ovom, ovo izvješće predstavlja dodatnu vrijednost i trebamo se usredotočiti na ona područja na koja se komisija još nije usredotočila, na primjer e, glede ABMS direktive e, odbor za kulturu je to zatražio od nas da se to uvrsti u ovo izvješće. Pitanje odgovornosti je jako važno. U direktivi za elektronsku e, trgovinu to treba predstavljati temelj za budući rad, a izvjestitelji su to spomenuli naravno u svom izvješću. To je jako bitno za internetsko okruženje. Mi se e, ne slažemo sa e, jačanjem nadzora u ovom području jer smatramo da e, to nije u skladu sa direktivom o elektronskoj trgovini i da nije u skladu s presudama Europskog e, suda jer je rečeno da se e, opći način nadziranja interneta protivi temeljnim pravima e, ljudi. Što se tiče novih izazova e, glede e, lažnih vijesti i govora mržnje, neke države članice su već pokušale uvesti zakonodavni okvir, no međutim glavni problem koji smo mi identificirali u ovim raspravama koje se vode na nacionalnoj razini je da se većina lažnih vijesti i govora mržnje ne smatraju ne smatraju suprotne zakonu u Vijeću Europe samo 15% onog što e, se smatra govorom mržnje se također smatra nezakonitim u nacionalnim zakonodavstvima. E, jer sam sadržaj, dakle, ako nije nezakonit, onda je teško zatražiti od e, odgovorne osobe za internetsku platformu da taj sadržaj povuče sa interneta. Znači moramo se osvrnuti i na kaznani zakon od država članica u određenim situacijama. Također postoji ključni problem, a to je taj da e, određeni sadržaj koji se smatra nezakonitim traži različit pristup. E, tu nam e, može biti od e, velike pomoći da e, vidimo kako se to rješava u kojim državama članicama, za koju vrstu sadržaja koji postupak se treba ovdje primijeniti. Naprimjer, što se tiče E, lažnih vijesti ili govora mržnje. Trebamo vidjeti da li se radi samo o neprikladnom sadržaju ili o zabranjenom e, sadržaju e, i u kontekstu u kojem se to koristi, naročito u smislu poštivanja autorskih prava. Dakle, ovdje ne možemo imati automatske mjere koje će se primjenjivati za sve slučajeve. Zatim, e, e, uklanjanje fotografija zlostavljanja e, djece. Tu naravno se radi o mjerama koje se, su povezane i sa mjerama koje primjenjuju policijske snage država članica, osoba koja je stavila na internet, e, naravno mora biti zaustavljena i to moraju biti mjere koje će se primjenjivati za sprječavanje pojavljivanja takvog sadržaja kasnije na internetu. E, moramo vidjeti e, kakav postupak e, e, internetske platforme trebaju primijeniti i u tim situacijama. Zatim, u e, sadašnjim amandmanima postoje određeni problemi, a to je da se ponekad spominje koncept posjedovanja podataka, odnosno vlasništva na podacima. Tu e, postoji otvoreno pitanje koje je komisija postavila u svom priopćenju o e, povezivosti e, gdje su napomenuti gdje je napomenuto šest politika, a samo jedna od tih politika je predložila uvođenje pojma vlasništva na podacima. Mi mislimo da to nije dobar pristup, bilo bi bolje imati poseban amandman koji će e, točno reći kakav pristup parlament želi podržati, e, da li će se koristiti e, defaultno pravilo za ponovno korištenje određenih e, podataka internetskih e, platformi ili ne i pitanje vlasništva na podacima u ovom kontekstu e, je pitanje koje ključno. Trebamo vidjeti slažemo li se s ovim pojmom ili ne. Zatim što se tiče transparentnosti, pravednosti i odnosa među tvrtkama. Mi se općenito govoreći slažemo s onim što su rekli izvjestitelji, ali mislimo da je još dosta toga ostalo što se treba riješiti u budućim kompromisnim prijedlozima. Hvala najljepša na ovim komentarima. E, ovim smo zaključili popis izvjestitelja u Sjeni i stoga predlažem da e, su predsjedavajuća preuzme sada riječ. Hvala. Evo, mi imamo dvije osobe koje su se javile za riječ. Najprije Nikola Dante. Hvala lijepa. Evo, vrlo kratko jer samo želim podijeliti s vama nekoliko primjedbi. Moram reći da me se e, jako dojmilo da je ova tema odgovornosti nešto o čemu je puno govorila izvjestiteljica. I to jest i pravi izazov. Živimo u svijetu koje ne poznajemo u potpunosti i koje treba, je vrlo služeno da bismo ga shvatili, a istovremeno eh, je zašlo u sve pore našeg života. Moramo reći da i digitalna ekonomija mora imati mnoga pravila. I eh, mislim da što se tiče odgovornosti, da je to vrlo bitna tema jer o tome ovisi i budućnost i eh, uopće hoće li te platforme biti uspješne. Nije potrebno imati propise kao takve, potrebni su, su nam dobra pravila moramo eh, ipak paziti jer direktiva o elektronskoj trgovini je ona koja se bavi trgovinskom razmjenom, ali ne bavi se svim onim aspektima kojima se danas bave eh, platforme na internetu koje su zašle u eh, puno aspekata našeg života. Moramo paziti što se tiče diskriminacije prema građanima i potrošačima u Sjednji američkim državama se o tome jako puno raspravlja. Oni su najdalje otišli u tom smislu. Gleda se e, kako to ne bi bilo izvor diskriminacije za neke slojeve društva. Moramo govoriti isto tako i o odgovornosti urednika tih platformi i općenito onih vijesti koje se na njima objavljuju. Radi se tu i o politici i o slobodi dobro se zna da je velik broj aktivnosti znanja o politici nešto što ide preko e, internetskih platformi. Dakle, to je tjesno povezano s demokratskim sustavima. Zato, dakle, treba imati veliku odgovornost i zaista moramo u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje platforme pružaju, ali istovremeno moramo vidjeti i e, kako one mogu u potpunosti podlijegati odgovornosti. To je nužno. Hvala. Hvala, gospodin Kuegas. Dvije minute. Hvala najljepša. Drago mi je što sam ponovno ovdje sa vama. Postoji dosta potencijala u internetskim platformama jer one nude novo tržište za proizvode i usluge potrošačima to daje veći izbor i e, jeftinije proizvode. No, međutim, u sadašnjoj Europi udio internetskih platformi je dosta e, nizak. E, mi moramo učiniti više kako bismo dostigli kolege u Aziji i SAD-u. Ja podupirem amandmane o priznavanju malih i srednjih poduzeća i povećanju potencijala internetskih platforme u Europi kao i potrebu za e, stručnjacima e, za digitalno gospodarstvo. Pozdravljam e, i amandmane o odgovornosti posrednika i budućem pristupu koji će se osloniti na inovacije i istraživanje u definicijama internetskih e, platformi podupirem one kolege koji su rekli da se platforme najbolje mogu definirati u sektorskom zakonodavstvu koje govori o uslugama s obzirom na usluge koje se nude, a ne da se izmišlja nova definicija o internetskim platformama. Kao što smo rekli ranije na zajedničkim sastancima, internetske platforme predstavljaju E, infrastrukturu. Neke predstavljaju infrastrukturu, a neke nude usluge. Dakle, ne možemo imati jedno rješenje za sve ove platforme jer ćemo tako negativno utjecati na inovacije, a moramo e, se pobrinuti da ne ugrozimo inovacije u Europskoj uniji. Također pozdravljam amandmane koje naglašavaju odgovornost internetskih platformi i korištenje samoregulatornih mjera kako bi promovirale e, dobar internetski sadržaj i zabranile e, nezakonita, istovremeno ne ugrožavati slobodu izražavanja. Mnoge e, Mnogi su izrazili zabrinutost e, nepostojanja e, pravnog lijeka za e, internetske platforme u slučaju nepravednih trgovačkih praksi. No, međutim, takav pravni lijek imamo u direktivi o ovim praksama. Sve u svemu, mogu reći da pozitivno gledam na ovo izvješće i da podržavam većinu amandmana. Želim puno sreće izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni jer je ovo tema koja je značajna za budućnost Europe. Hvala. Hvala, Aleksandra. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja se također želim zahvaliti i izvjestiteljima eh, na dosadašnjem radu eh, Gospodarstvo internetskih platformi se oslanja na povjerenje koje potrošači e, imaju u ove platforme. A danas, ako razgovarate sa europljanima, vidjet ćete da samo 22% njih imaju to povjerenje u internetske platforme i općenito govoreći u internetske mreže. Dakle, ono što je e, važno, po mom sudu, je da se poveća to povjerenje potrošača u internetske platforme, a to ćemo postići primjenjujući različite aspekte koje smo malo čas spomenuli. Jedan od njih je e, odgovornost e, upravitelja internetskih platformi kao i e, obveza pružanja informacija potrošačima, informacija o pravima i primjenom e, suradnje između internetskih e, platformi i upravitelja ovim platformama. A želim također inzistirati na komentarima koje smo čuli o e, internetskim platformama kako bi se pojasnila reputacija tih platformi na internetu. Ja zaista smatram da trebamo imati mehanizam za e, certificiranje internetskih e, platformi kako bismo pronašli ravnotežu koja je ovdje nužna. Ovdje moramo napomenuti da ne smijemo ni na koji način ugroziti e, dinamiku inovacija i rasta, gospodarskog rasta koje nam nude ove platforme. Hvala gospodin Martin. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Malo čas e, gospodin Buze govorio o predsjedničkim izborima koji su se održali jučer u Francuskoj. E, Vjerojatno znate koji je rezultat prvog kruga ovih e, izbora i mislim da i to moramo imati na umu kada se e, bavimo ovom temom. Ja zaista mislim da moramo uvijek imati na umu i negativan učinak e, internetskih platformi. Jedinstveno digitalno tržište je nešto za što ja podržavam i mnoge kolege su govorile o prednostima za potrošače, ali trebamo vidjeti koje prednosti ovo digitalno digitalno tržište e, nudi e, građanima i radnicima u Europi. Ne smijemo to zaboraviti jer ako na kraju želimo imati konkurentnost e, koja će biti konkurenciju koja će biti još jača, onda to možda neće ići u korist e, naših građana. Moramo se zapitati što želimo postići i koje instrumente želimo imati ako e, želimo postići e, fiskalnu usklađenost koju Mnoge kolege ovdje kritiziraju migrante i kritiziraju takozvani socijalni turizam, ali ne kritiziraju fiskalni turizam. Zato kažem moramo biti oprezni. Pogledajte velike e, telefonske tvrtke u Europi koje su sve, koji su sve delokalizirale svoju proizvodnju u e, Aziju ili Afriku. Oni traže e, više naravno e, prihoda, a mi moramo ponuditi e, e, ulagačima također dobro poslovno okruženje kako bi ostali i u Europi. Hvala. Ja se želim samo vratiti na neke od općih komentara koji su spomenuti malo čas i usredotočiti se na kompromisne amandmane. Mi moramo biti svjesni da već dosta zakonodavstva utječe na internetske platforme s kojim raspolažemo i jako je važno da bilo kakvo zakonodavstvo na kojem budemo radili sada bude u skladu sa već postojećim pravilima. Na primjer, imamo uredbu o e, zaštiti podataka prema kojoj e, tvrtke moraju primjenjivati i odredbe o internetskoj sigurnosti. Jako je bitno da sve to bude sasvim jasno i znam da u određenim kompromisima ne postoji ta jasnoća koja nam je sada bitna. Naši e, poslovni subjekti moraju imati tu pravnu sigurnost da će e, primjenjujući nova pravila biti u skladu i sa već postojećim zakonodavstvom. Što se tiče odgovornosti posrednika, e, sadašnji režim koji predviđa direktiva o e, elektronskoj trgovini je veoma jasna i mislim da ali mislim da postoje određene poteškoće s kojima se suočavaju operateri. Ako razgovarate sa njima vidjet ćete da oni traže dodatne e, mjere, dodatne akcije koje mogu e, primijeniti. Moramo biti zaista jako oprezni kada budemo govorili o ovoj odgovornosti e, posrednika jer vrlo lako možemo poremetiti tu ravnotežu koja sada postoji sa e, odredbama na snazi. Ja se nadam da ćete vi kada budete razmatrali ove e, kompromise e, imati na umu i izvješće koje je dobilo veliku potporu ovog zajedničkog odbora i e, mi smo prije godinu dana poslali vrlo jasnu poruku koju moramo koristiti kao temelj. Gospodin Dante je u izvješću o e, gospodarstvu e, dijeljenja također iznio neke vrlo zanimljive komentare. Želi li se još netko javiti za riječ, netko iz komisije možda? Ja, thank you, Hvala, gospođo predsjedateljice. Evo samo da se podsjetimo konteksta u kojem se kreće ova politika, dakle riječ je o tržišnoj politici, mi želimo jedinstveno e, digitalno tržište, mi želimo da se ono širi, e, želimo e, nove inovacije, nova radna mjesta. Dakle, to je ona polazišna točka. Imamo i europske platforme, o tome su neki ovdje također govorili o niskom udjelu u europskoj ekonomiji. Dakle, mi želimo zapravo stvoriti o okvir za nove europske platforme za suočavanje s novim izazovima o kojima ste i vi ovdje govorili. Mi želimo da imamo dobru ekonomiju koja se temelji na internetskim platformama. E, mislim da svi mi ovdje u ovoj dvorani cijenimo uistinu one pozitivne elemente, ali također smo svjesni i onih negativnih učinaka kada je riječ o širenju digitalnih e, pa, platformi, kada je riječ o širenju informacija. Ključna riječ za nas je svakako povjerenje. to mi ovdje također bilo riječ. Povjerenje je vezano, usko vezano s transparentnošću. E, također i pravednost, to je prije riječ o poslovnim odnosima kada govorimo o digitalnim platformama. I tu moramo svakako biti vrlo oprezni, zajamčiti da imamo slobodu u poslovanja za obje strane. E, ne samo za poduzeće, nego također i za platforme. I tu ne smijemo na način ograničiti inovaciju. Što se tiče odgovornosti, da, kao što je danas ovdje rečeno, riječ je ponajprije o ilegalnim sadržajima gdje imamo dobro zakonodavstvo, imamo direktivu o e-trgovini i dakle kada imamo imamo štetne, odnosno ilegalne sadržaje, onda zapravo tu ulazimo već u područje kršenja temeljnih prava. I e, na kraju pitanje definicije. Tu sam dosta skeptičan Dakle, ako imamo preširoko rješenje koje će odgovarati svima, to može zapravo može biti nedostatno. Ono što nam treba jeste proporcionalan odgovor, odgovor na izazove tamo gdje ih ima, ali ne smijemo ići predaleko. Hvala. E, hvala. E, želite li ovo kratko zaključiti? Želite li se još jednom javiti za riječ? Da da zapravo trebamo već početi sa drugom e, polovicom našeg sastanka. Mogu vam dati jednu minutu. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice da evo onda ću biti kratka i samo ću zahvaliti svima na komentarima. E, da, dali ste ponovno odličan input i čini se da nisu svi još zadovoljni s našim kompromisima. Dakle, puno je posla još pred nama, no čini se da zapravo svatko želi poštenu konkurenciju u Europi. I mislim da je to naš glavni cilj. No naravno postoje različita mišljenja o tome kojim instrumentima postići transparentnost i pravednost kada je riječ o tržišnoj konkurenciji. E, mislim da je važno da nemamo prestroge zakonske propise će za se oko toga slađemo, nego da potičemo ponepe inovaciju. Ja sam e, također skeptična kada je riječ o samoreguliranju, jer imamo ovdje tradicionalne medije e, koji imaju određene probleme kada je riječ o samoreguliranju. mislim da je, je zapravo u interesu platforme da im potrošači i ljudi imaju povjerenje mijenja u njih. No, naravno, mi već imamo cijeli niz propisa i sada je važno pomno pogledati na koji način se postojeći propisi primjenjuju i to prije nego što uđemo u izradu novih propisa. Stoga, hvala vam na svim vašim komentarima, posebno korisne komentari i radujem se budućoj suradnji i nadam se da ćemo postojeći kompromis koji će biti, eh, koji će podržati sve. Hvala. E, dakle, e, razmatrat ćemo amandmane i glasati o njima na sljedećem zajedničkom sastanku 18. svibnja. E, dakle, sada imamo dakle, sljedeći sastanak koji nastavlja u 3 3G3. Hvala.